ostavljen. Nisam primio zahtjeve za izmjene konačnog prijedloga dnevnog reda, stoga se dnevni red smatra usvojenim i, i nastavljamo s radom. Sada krećemo sa prvom točkom dnevnog reda, a to je izvješće gospođe Sako Rafe e, po pitanju sudjelovanja Unije u partnerstvu za istraživanje inovacije na mediteranskom području. Daću odmah riječ izvjestiteljici Rafi. Hvala Panie i panowie, serdeczna prośba o opuszczenie. Poštovani zastupnici, molim da svi oni koji sada izlaze iz vijećnice odu u tišini. A istovremeno molim gospođu Sakorovu da započne. Hvala lijepa, e, povjereniče, dame i gospodo. Zaista, s velikim zadovoljstvom mogu preporučiti usvajanje prime, a to je e,